Dragi kolege, započet ćemo sa današnjim radom u odboru nakon sastanka s koordinatorima. Taj sastanak je bio dosta zanimljiv, čak i intenzivan, ali eto, to je normalno za demokratski izričaj. I sada ću na zahtjev kolegice iz Švedske, e, a mislim da je još jedan kolega iz Švedske ovdje, Ole, ne, on je iz Danske. Dobro, to nije daleko. No u svakom slučaju, dakle, na zahtjev e, Ine Alštrom pozdravit ću ovdje mlade iz e, jednog dijela Švedske. Dobrodošli na odbor za ribarstvo. Pretpostavljam da ne razumijete francuski, ali možete staviti slušalice ako želite čuti prijevod. Dobrodošli. Dragi kolege, sada ćemo odmah prijeći na glasovanje. Nadam se da svi imaju karticu za glasovanje. Imate li svi kartice? U redu. Dakle, prvo izvješće o kojemu ćemo glasovati je izvješće Wernera Kuna. Dakle, otvaram glasovanje. Možete glasovati za ili protiv. Nedostaje jedan glas. U redu, zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na sljedeće izvješće. To je izvješće Engstrom. Ovdje glasujemo zapravo o mandatu, e, jer smo već glasovali o izvješću. Slažete li se? E, otvaram glasovanje, molim vas da glasujete. Nedostaju tri glasa, jedan, u redu, zatvaram glasovanje. 24 za, jedan protiv, u redu, sve se. Očito se netko zabunio. I sada još prelazimo na posljednje glasovanje, jutros, a to je mišljenje o razrješnici za 2015. godinu. Kolegice Line Engstrom, izgleda da mali klubovi imaju velik broj izvješća. Mislim da će koordinatori shvatiti ovu aluziju. Prelazim odmah na prvi amandman, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se drugi amandman. Osvajam, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Treći amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Četvrti amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Peti amandman, otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Šesti amandman, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Osmi amandman, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Deveti amandman, otvaram glasovanje. Ne, e, ispričavam se, deveti amandman se ne razmatra, ispričavam se, budući da smo usvojili osmi amandman, dakle ovaj se amandman ne razmatra. Prelazimo onda na sedmi amandman, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Deseti amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 11. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 12. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 13. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 14. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 16. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 15. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada ćemo glasovati o prijedlogu u cjelini. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Prijedlog se usvaja i čestitke gospođi Engstrom. U redu, sada smo završili sa elektroničkim glasovanjem.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 Dragi kolege, nastavljamo s radom i prelazimo na 13. točku, svemirska strategija za Europu. Naš odbor mora dati mišljenje, nadležni odbor je odbor ITRE, tako da smo se danas okupili kako bismo održali razmjenu mišljenja. Naš kolega iz redova socijalista i demokrata, Ricardo Serao Santos, je imenovan za izvjestitelja, pa ćemo odmah predati riječ. Hvala, gospodine predsjedavajući. Eh, obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, quero congratular a Comissão pela elaboração e publicação desta Estratégia Espacial para a Europa. E, htio bih e, čestitati komisiji na objavi e, Europske svemirske strategije. To je iznimno važno u koordinaciji različitih administrativnih sektora i dionika. Svemirske tehnologije sve su više nazočne u našem svakodnevnom životu i malo po malo mijenjaju, zamjenjuju druge tehnologije. Koristimo se svemirskom e, tehnologijom za vremensku prognozu. Primjerice, Galileo, Egnos i Kopernikus su sustavi koji u velikoj mjeri doprinose našoj sigurnosti. Što se tiče ribarstva, e, postoje razne usluge koje su tu dostupne i koje doprinose različitim gospodarskim granama. Dakle, to omogućuje bolju provjeru ribarskih resursa, zatim e, različitih e, e, ruta za plovila i čini mi se da bi trebalo omogućiti lakše korištenje tih tehnologija, njihovu primjenu u ribarskom sektoru. Ribari se ne koriste u velikoj mjeri tim tehnologijama, nego se koriste uslugama e, vanjskih agencija. Mislim da bismo o tome trebali razmisliti i mislim da je to nešto što bi se trebalo iskoristiti u sklopu Europske svemirske strategije. E, ja bih rado da ta strategija bude konstruktivnija e, u smislu dakle, suradnje sa EFSOM. Dakle, i sa drugim agencijama Europske unije. Mi moramo biti svjesni toga da e, osim dakle da Europska unija se također sastoji i od prekomorskih teritorija koji su sastavni dio europskog svemirskog prostora. Dakle, Postoji e, centar za lansiranje projektila u Gojani i postoje isto tako razni promatrački centri. No, čini se da to nije uvršteno u Europsku svemirsku strategiju, a to bi trebalo biti uzeto u obzir u fazi provedbe. Trebao bi zapravo jedan e, širi pristup i to bi moglo pomoći da se intenziviraju znanstvena istraživanja tako da bi u fazi provedbe posebnu pozornost trebalo posvetiti industrijskom razvoju. I na kraju čini mi se da se ova strategija bavi e, pitanjima, dakle, da se zapravo dobro bavi pitanjima kratkoročno, u budućnosti u kratkoročnom smislu, ali ne toliko dobro dugoročno. E, nažalost, mišljenja moraju biti kratka, tako da ću ja neka od ovih e, aspekata dodati u amandmanima. Ima li nekih pitanja ili komentara? Nitko se ne javlja za riječ, pa ću odmah predati riječ predstavniku komisije, gospodinu Šeferu. Izvolite. Mi smatramo da je ovo uistinu vrlo značajan iskorak za ribare i za čitav pomorski sektor. Naime, tu već postoje brojne pogodnosti u smislu navigacije, komunikacija i promatranja kada je riječ o ovim uslugama i to je zapravo korisnije na moru negdje nego na kopnu e, gdje ne postoje dakle internetski kabeli tako da zapravo se svi oslanjaju na satelitsku komunikaciju. E, u sklopu Kopernikusa se izdvaja 170 e, milijuna eura gdje se zapravo e, daju, pružaju različite usluge u sektoru ribarstva, posebno u sklopu sustava BMS. Zatim, e, sustav Galileo e, omogućuje kvalitetnije usluge pretrage na moru i spašavanja. E, dakle, mnogo je kraće vrijeme za spašavanje. Isto tako, isto tako omogućuje se bolja komunikacija služba za spašavanje i signal se, može se dobiti povratna informacija o tome da je primljen signal. Dakle, e, tu zapravo dolazimo do jedne od e, izmjena ove strategije, to je da se pružaju dodatne vrijednosti uz osnovne usluge. E, primjerice tu je usluga slobodnih besplatnih podataka u sklopu sustava Copernicus. Dakle, to može zapravo dovesti do razvoja novih usluga, do inovacija i e, zapravo bi privatni sektor tu mogao pružiti neke nove usluge. Zatim e, primjećujemo da e, dolazi do bolje razmjene podataka između civilnih i vojnih službi i to prilikom primjerice promatranja vremenskih vremena, vremenskih uvjeta i komunikacije. Imamo Europsku agenciju za pomorsku sigurnost i Europsku agenciju za ribarstvo. Europska agencija za pomorsku sigurnost, već se koristi uslugama Europske svemirske agencije. E, to su primjerice usluge koje e, prate izljev nafte u moru i to već e, postoji jedno 7-8 godina, a postoji i novi sporazum među agencijama između, dakle, vezano uz, dakle, agencije vezano uz uz obalnu stražu i e, vezano uz e, graničnu policiju, dakle riječ je o boljoj razmjeni informacija i to pokazuje da e, agencije bolje surađuju i razmjenjuju podatke koji se odnose na svemirski prostor. Hvala, hvala vam lijepo. Mi znamo da je ovo vrlo važna tema i sada ću ponovno dati riječ Rikardu. Hvala. Ja ću vrlo kratko. Htio bih e, prije svega zahvaliti kolegi iz komisije na ovome što je rekao i htio bih e, jasno reći da smo mi predani tome da se pobrinemo da e, dakle plovila na moru koriste te nove tehnologije. E, to je posebno važno za periferna područja, a poduzetnice Europske unije također bi trebali imati koristi od ove strategije. Ova strategija mora biti konkurentna, ona treba pružiti pogodnosti našim zemljama i sektorima koji se koriste tim tehnologijama, a u to spada i sektor ribarstva. Dakle, novac koji se izdvaja za Europsku svemirsku agenciju treba biti, od njega treba imati koristi i oni. Hvala. Mislim da vam je svima poznato kako obično radimo u ovome odboru. Dakle, najprije se da riječ izvjestitelju, nakon toga e, zastupnicima, pa komisiji i onda ponovno izvjestitelju. Dakle, ja sam vas e, pitao malo prije želi li netko uzeti riječ, nitko nije digao ruku sada mi ti, Klara, kažeš da želiš uzeti riječ. Dobro, izvoli. Ne, pa ja niti ne predsjedam. Nisam ovdje htjela nešto nametnuti. Samo sam čula što je rekla komisija, pa imam dva konkretna pitanja. Neću me nikoga obrijediti, nadam se. Dakle, htjela sam pitati dvije stvari i to vrlo konkretno. Odakle bi trebali doći ovi fondovi za svemirsko istraživanje. Tu se govori da će se podržati poduzeća u svemirskom sektoru. Govori se o dijalogu sa Europskom bankom za Eh, investicije i tako dalje, ali možete li nam reći preciznije o čemu se radi? Eh, drugo pitanje, možete li detaljnije objasniti kakav će biti taj fond fondova koji spominje komisija fond fondova, ja ga ne poznajem. Možete li mi to malo bolje objasniti? Isto tako, zahvaljujem gospodine predsjedavajući, ja se uvijek trudim pažljivo pratiti u redu, dakle sada ću zamoliti gospodina predstavnika komisije da odgovori na ovo pitanje. E, ja sam siguran da komisija ima odgovor na to. Da, na prvo pitanje mogu odgovoriti e, da neki e, zapravo fondovi dodane vrijednosti dolaze iz programa obzor 2020 gdje će biti isto tako i raspisivanje e, nabava za nove aplikacije koje će prikupljati baze na temelju Kopernikus podataka i to će se upravo financiranje vršiti iz ovih izvora. Naravno da ne možemo kazati ništa više od e, ovog e, vremena nakon 2020. godine ne mogu odgovoriti na taj drugi segment pitanja koji ste postavili što će se nakon toga događati. Euh, U redu primamo na znanje da će nam komisija dostaviti pisani odgovor vezano uz drugi dio pitanja. E, dakle, vrlo relevantnog pitanja naše kolegice. U redu, Ricardo, slažeš li se ti s ovime? U redu, onda, e, dragi kolege, možemo sada reći. Dakle, imat ćemo e, prezentaciju e, mišljenja, e, zatim ćemo 24.4. glasovati u odboru, dakle šestog će se glasati odboru i ITRE i vidjet ćemo hoće li ovo doći na plenarnu sjednicu prije ili nakon ljetne stanke. Sada prelazimo na 14. točku. Riječ je o zajedničkoj komunikaciji Europskom parlamentu, Vijeću Europskom gospodarskom i socijalnom odboru odboru regije, međunarodno upravljanje oceanima, plan za budućnost naših oceana. Riječ je o mišljenju koje je dodijeljeno klubu zastupnika Pučana u ovakvim slučajevima najprije se daje riječ komisiji, tako da ću dati riječ gospodinu De Pipereu koji je danas s nama. Monsieur c'est quand vous voulez. Ah, vous étiez pas prêt. Gospodin De izvolite, jeste li spremni? Kad budete spremni možete uzeti riječ. Ne, ne, samo sam se htio pripremiti. Nema problema, samo izdvojite vrijeme koliko vam je potrebno da se pripremite. Ja sam uvijek spreman. Štovane dame, štovani članovi, dame i gospodo, drago mi je što danas e, mogu predstaviti zajedničku komunikaciju o e, upravljanju međunarodnim e, morama koje su isto tako i visoka predstavnica predstavili prošlog studenog. Ova komunikacija zapravo je jedan od prioriteta za povjerenika, a isto tako i politički mandat kojeg je dobilo od predsjednika Junkera i koji zapravo e, podupire upravljanje oceanima i morema i na drugim međunarodnim forumu, te bilateralno sa globalnim partnerima koji su uključeni. U tom kontekstu želim pozdraviti odluku Europskog parlamenta e, da pripremi jedan e, izvješće na vlastitu inicijativu. E, sa ovom pak komunikacijom e, mi smo e, predstavili jedan plan kretanja prema budućnosti. Oceani i mora su potencijali u budućnosti koji se koriste i nema potrebe da ponavljamo sve ono što je već puno puta izrečeno da su oceani vitalni u borbi protiv klimatskih promjena, isto tako je vitalni izvor, ali su i osjetljivi i vrlo e, osjetljivi na promjene. Potrebni su nam ključni igrači koji će se uključiti u socijalno pitanje na međunarodnom planu, a Evropska unija je jedan od e, vodećih e, dakle, osoba, osobnosti koje na međunarodnom planu apsolutno rukovodi svim pitanjima gdje Evropska unija zapravo postavlja norme jest upravo u području upravljanja oceanima. Možemo biti ponosni, dajemo doprinos čovečanstvu i pokušavamo dakle upravo i kroz ovu komunikaciju naglasiti sve ove točke. Također povezujemo e, politiku za pomorstvo, isto tako politiku za ribarstvo i protiv nezakonitog ribarstva koji se ujedno spominje u komunikaciji. Također je to integralni dio kad je riječ o agendi 2030. godine za održivi razvoj. I to prije svega cilj broj 14 iz dakle, održivog razvoja gdje smo na UN razini htjeli isto tako i cilj za oceane, možemo biti ponosni da je upravo Europska unija ovaj cilj predložila. Mislimo da je to važan rezultat eh, za Europsku uniju. U našoj komunikaciji pokušali smo biti i vrlo konkretni, te u njoj predlažemo tri glavna područja prioriteta i iz toga slijede 15 konkretnih koraka i akcija koje su potrebne. Prvi prioritetno područje je poboljšanje, upravljanje okvira za e, dakle, očuvanje oceana i mora, što se znači zakonodavni i administrativni okvir kojim se upravlja oceanima i morima prvi strukturni dio, drugi dio je smanjivanje dakle, pritisaka na oceane i stvaranje u preduvjeta za plavu ekonomiju. Što znači da je ideja da je ocean jedan glavni resurs, trebamo koristiti potencijale samih oceana, ali moramo biti pažljivi i to vršiti na održiv način. Stoga umanjivanjem pritiska ljudskog djelovanja na oceane uzgred rečeno ne samo u oceanima, već se ovo odnosi i na priobalno područje koja imaju utjecaja e, na apsorpciju tvari u oceanima. I treći glavni dio je pojačavanje međunarodne znanstvene podatke vezano uz oceane. Ne možete upravljati nekim područjem ukoliko ne poznajete to područje. Pod prvim prioritetom e, dakle, e, okvira za upravljanje mi ćemo promovirati usvajanje i ratificiranje i učinkovitu primjeni ključnih e, instrumenata za globalne oceane kao što je to sporazum o bioraznolikosti i zakonodavstvu. To je jedna od domena gdje u ovom trenutku zapravo ne postoje nikakva pravila to je vrlo nezgodno. Ne postoje dakle pravila i ljudi zapravo ne znaju što da s takvom situacijom započnu. Mi smo započeli proces i mi kao Europska unija bismo vrlo uključeni u lanziranju e, procesa pod e, BBNG-om, implementacijskim sporazumom pod e, vlastitom klauzulom u pripremnim sastancima te isto tako i imat ćemo pripremni sastanak treći po redu u travnju ove godine, te daljnje sastanke, napreci su jako dobri, mi ćemo vas postepeno o tome izvješćivati i možemo reći da je to jedna od ključnih akcija. Također ćemo predložiti i koordinaciju i suradnju s, između međunarodnih tijela. Postoje neka međunarodna tijela, postoje mm, dakle, upravljačke organizacije regionalnih e, ribarstvenih područja, postoje preklapajuća područja, ali postoje i neki nedostaci i prazna područja moramo pogledati, analizirati gdje imamo nedostatke, a gdje se stvari preklapaju kako bismo upravo e, poboljšali poboljšali ovu međunarodnu suradnju. U ovom procesu smo također prepoznali i vidimo da tu postoji i da situacija da razvijene države e, trebaju imati svoju ulogu u razvoju oceana i mora. Moramo e, vidjeti isto tako da i ciljevi održivog razvoja, i to je jedna od točaka diskusija, razvijene države koje žele surađivati, ali kažu da nemaju kapacitete. Stoga mi moramo kao Europska unija, dakle ne samo mi, moramo osigurati situaciju da ćemo poduprijeti i države u razvoju kako bi izgradili svoje kapacitete i kako bi oni ostvarili svoje preuzete obveze. Druga važno područje jest da se međunarodna akcija kako bi se umanjio pritisak koje doprinese čovečanstvo, čista mora i isto tako i održiv e, razvoj i korištenje e, oceana. Jedan od glavnih točaka, a imat ćemo i tijekom ove godine e, isto tako konferenciju povezanu sa SDG-ovima u New Yorku i isto tako ćemo imati tijekom godine i konferenciju o oceanima koja je specifično posvećena oceanima i koju gospođa Mogherini i povjerenik Vela organiziraju na Malti. Imamo dakle dva ključna susreta na kojima će se stručnjaci sastajati i nadamo se da će rezultat obje ove konferencije e, u praktičnom smislu dati svoj konkretan doprinos, što znači da preuzete obveze svih e, ključnih igrača, kako u segmentu upravljanja u svijetu nevladinih organizacija, flote koje se kreću po moreme, po morima i ocjenama, te isto tako i svih onih e, koji imaju utjecaj na same ocjene. Jema timova s kojim smo održali pripremne sastanke vezano s konferenciju o državnom razvoju je bila recimo tema korištenja plastike. Vidim da mi ovdje koristimo stakleno posuđe, ne koristimo se plastičnim čašama. U Ujedinim narodima imaju plastične čaše. I mnogi su bili zapravo razočarani time i svih onih koji su djelovali, rekli su da je to jedan dosta loš pristup svemu. Ali još uvijek imamo plastične boce, no postoje mogućnost recikliranja istih, što znači ukoliko ćemo u kružnom gospodarstvu dobro raditi, ovo će se koristiti za novi proizvod. To su ključna područja na koje polažemo pažnju. Treće područje koje sam već spomenuo, to je razvoj našeg znanja na području oceana, što se to događa u oceanima i nove tehnologije, govorili smo o svemirskim tehnologijama, koje koriste isto tako nove mogućnosti prikupljanja podataka i što nam pak daje velik e, potencijal za budućnost kako bismo mogli uspostaviti mrežu podataka e, povezanih s oceanima. Vrlo često, međutim, ne postoji pristup tim podacima ili interpretacije tih podataka, stoga je potrebno da zajedno s njima na partnerskim osnovama i sa ključnim međunarodnim akterima e, prikupimo podatke i istovremeno da ti podaci budu na raspolaganju svima. Ribarstvo je isto tako važan dio u našoj komunikaciji. Upravo u ovom segmentu ćemo se kretati. Kad je reč o upravljanju, želimo na neki način vidjeti da se međunarodni sporazumi e, osvrnu i na ribarstvu NNEA, središnjih i arktičkih oceana. Kao što smo kazali, imamo klimatske promjene, znamo da se e, polovi zagrijavaju, želimo vidjeti koji su to najnovije mogućnosti koje nam se nude u arktičkim oceanima. Da li se i tu možemo baviti ribarstvom? Ovo je potpuno neregulirano područje. Ako nemamo sporazum, bilo tko može se baviti ribarstvom u tim područjima. Stoga moramo svakako poraditi na tome. Već smo održali nekoliko sastanaka za tri tjedna, sastaćemo se na Islandu i nadamo se da ćemo imati mogućnosti da se i taj vrlo važan segment eh, regulira. Vi znate da postoji ideja da se limitiraju, odnosno sporazum da se zabrani ribolov. Ali isto tako moramo vidjeti koje su mogućnosti i kako možemo postepeno na neki način uključiti i organizacije koje se bave ribarstvom. Još jedan segment moramo također da onaj sporazum koji smo sklopili FAO vezano uz mjere da iste stupe na snagu te da se iskoristi mogućnost e, da države primjene tehnike samog sporazuma a vezano uz ILO i konvenciju o ribarstvu postoje značajni napreci u, na međunarodnoj razini. Bolja koordinacija kad je riječ e, o suradnji između regionalnih organizacija i mm, ribarstva i isto tako i drugih organizacija te unutar RFMO-a znamo da imamo procese, želimo proširiti procese, uključiti i druge organizacije u na neki način i poticati da se sa regionalnim konvencijama o moru te drugim e, sporazumima kao što je to zaštita morskih pica i ostalih organizacija objedine u svom djelovanju. Korištenje satelitske komunikacije i dakle proučavanje samih e, legalnosti u ovim segmentima e, znate da smo promovirali standard VMS e, kako bi se prikupili podaci sa ovim novim standardima koji nisu specijalno namijenjeni monitoringu ribarstva svakako treba povećati sigurnost na morima možemo se koristiti i ovim podacima s tim u vezi. Borba protiv NNN e, ribarstva, Europska unija vodeća je u svijetu u ovom segmentu. Potičemo sve naše partnere da surađuju s nama i ovo izuzetno uspješno područje na kojem djelujemo. Možemo biti ponosni kao Europska unija i pokazati vodeću ulogu kako na međunarodnoj razini e, upravo dajemo e, glavne smjernice. Svakako ćemo i u suradnji sa Europskim parlamentom i vaš odbor e, nam je dao impulse, ali isto tako i parlament nas je potaknuo da krenemo dalje u tom smjeru. Imali smo jako dobar sastanak sa predstavnici parlamenta o arktičkoj misiji što znači da je vaš, vaša potpora krucijalna. Daje nam legitimnost kada razgovaramo sa našim međunarodnim partnerima, a Europska unija je zaista ujedinjena u ovim pitanjima. Ja sam već kazao da imamo vrlo važne sastanke tijekom ove godine u lipnju u New Yorku vezano uz ciljeve održivog razvoja a još jednom bih želio ponoviti da ćemo ugostiti i četvrtu konferenciju za oceane na Malti 5. E, i 6. listopada. Molim vas da već ubilježite ove datume. Ovo je izuzetna prilika za čitavu e, zajednicu koja se bavi pitanjima oceanima da se nađu na jednom mjestu. To će biti jedna nadopuna e, sastanku koji će se održati u New Yorku, daleko više sudionika može sudjelovati i tu se svakako može zauzeti e, na neki način i kontakti sa industrijom, ali ćemo poziv uputiti svim članicama Evo, sa ovime, možda sam bio predug, ali u svakom slučaju vrlo rado ću čuti sva vaša mišljenja i hvala vam na pozornosti. Hvala gospodine Deper, zaista vidim da ste strastveni u angažmanu i to me čini jako sretnom, jer isto tako i on konferencija će i Švedska sudjelovati u New Yorku i naš bivši kolega eh, Zabel Vil eh, je i potpredsjednik u Švedskoj, a to je isto tako velik angažman koji se poduzima i svi mi zaista osjećamo da je taj angažman eh, na pravome mjestu. Naravno, potpuno pravovremeno sa eh, ciljem broj 14 eh, u Njorku. Gospodin Valeza, izvolite. Hvala. Biću vrlo kratak eh, jer naš dom je, nije se posvetila ovoj temi. To pitanje isto tako je kompetencije i borba između raznih odbora o nadležnosti. Biću stoga vrlo kratak. Ako pogledate same stokove riba, u svijetu koji su pod e, pritiskom kad je riječ o legalnom ribarstvu, ali što se tiče nezakonitog NNN ribarstva, vrlo je teško procijeniti ukupan ulov e, piratskog ribarstva. E, znanstvenici su pokušali prikupiti podatke iz različitih država, a isto tako i agencije za nadzor ribarstva od samih brojki iz e, trgovinskih e, transakcija i ekspedicije koje su poduzete kako bi se u konačnici došlo do e, neke brojke od ukupnog NNN ribarstva. U ovom trenutku smatra se da je to preko 15% ukupnog ulova je sa nezakonitog tržišta. Stoga mislim da bi Evropska unija sa međunarodnim partnerima trebala poduprijeti svakako izgradnju tehničke i administrativnih kapaciteta kako bi se bavili NNN ribarstvom, te isto tako promovirati suradnju sa nevladinim organizacijama. Negativne socijalne posljedice ovih praksi svakako moraju biti uzeti u obzir. Također je važno da se akcije protiv NNN ribarstva e, poduzimaju i kako bi se u državama članicama poduprele u učinkovitim kontrolama, te isto tako uspostavljaju pomoć elektronskih nadzornih mehanizama. Također bismo trebali e, podopreti svjetsku trgovinsku organizaciju e, koja će u prekomjernim kapacitetima, te isto tako i nedozvoljenom nezakonitim vrbarstvu e, na neki način stanu na kraj. O, mi čekamo još uvijek konferenciju predsjednika kada ćemo znati pod čijom ingerencijom i kompetencijom se nalaze ova pitanja. Hvala lijepa i naravno da ću rado surađivati s vama. Hvala gospodine Valeza. Dajem riječ e, članoma, gospodine Raos Santos, izvolite. Obrigado, e, muito e, Evo, vrlo kratko. Hvala, želim zahvaliti gospodinu Piperu koji je sveobuhvatno predstavio sve ono što je trebao predstaviti. Želim ovdje naglasiti viziju i nastojanja koje smo dakle proveli vezano uz oceane i dakle ideju da Europa mora biti lider u tom postupku. Kao što znate, politika se promijenila na razini, međunarodnoj razini dotiče do izmjene raspodjele zadataka pri zaštiti oceana. Kao što znate, oceani su zajednički resurs koji e, daje na raspolaganje mnoge usluge, pa i na indirektan način. I zakonski okvir omogućio je odnosno dakle međunarodna, e, međunarodne institucije Ujedinjeni narodi omogućili su korištenje mora na miran način, tu se govori o bioraznolikosti, o genetskim resursima, što u ovoj normativi nije toliko uzeto u obzir certifikacija, podizanje razine mora, to su sve izazovi koji e, se e, dodaju na E, koje se dakle sažimaju sa interesom za plavi rast. E, što to znači? Dakle, da se potreba za rastom učini kompatibilnom sa manjim pritiskom na more. To je ambicija koju moramo uzeti u obzir i to vrlo ozbiljno. Danas e, ćemo govoriti, danas smo govorili o Europskoj svemirskoj agenciji. To je nešto o čemu se govori od kraja 20. stoljeća, odnosno od početka 21. Europska agencija oceana jest nešto što je treba ozbiljno razmotriti. Kako bi Europa se sve ozbiljnije mogla nametnuti kao institucija koje, kao dakle subjekt koji će na zajednički način upravljati oceanima. Čestitam e, povjereniku Vele na inicijativi e, i čestitam se tako na ovom izvješću koje ovdje tako osobno predstavljamo. Hvala. Hvala. Sada dajem riječ kolegici Engstrom. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Želim pozdraviti ovu komunikaciju i gospođe visoke predstavnice, to je to na vrijeme, vezano uz konferenciju SDG 14 u Njujorku po prvi puta Ujedinjene nacije su zapravo e, posvetile se e, pitanju upravljanju oceanima. To je jedan proces koji je dobro došao kako bi se konzervirao e, sustav za buduće generacije. Postoje puno toga što treba napomenuti. Spomenuli ste plastiku, a isto tako i klimatske promjene, zagrijavanje oceana, acidifikacija, e, isto tako i koralni grebeni. Mogli bismo imati više sati rasprave o svim ovim interesantnim i izazovnim temama. To nije moguće i stoga ću e, dozvoliti si da samo naglasim neke točke vezano uz ribarstvo. Jako je dobro da visoka predstavnica i komisija su predani kad je riječ o NNN ribarstvu, a kao što smo svi složni u ovom odboru, komisija radi dobar posao, zaista smo vodeći u tom pogledu, a što se tiče regulative NNN ribarstva. E, više zemalja je e, u upravljanju ribarstvom e, poboljšala svoju situaciju. Moramo pokazati ostatku svijete da je to korak prema napred kako bi se suzbilo nezakonito ribarstvo. Ne možemo to učiniti sami. Druge države isto tako moraju slijediti naše inicijative te isto tako zaustaviti nezakonito ribarstvo. Nije puno akcija poduzeto. Ako drugi ne sudjeluju i ako dozvole da riba uđe na tržište, onda će se i ova nezakonito ulovljena riba i dalje prodavati. Stoga bi trebalo sa drugim tržištima kao što je SAD i Japan nastaviti razgovore, pokušati ih uvjeriti da stvore zakonske okvire u sprečavanju NNN ribarstva. Jako je važno da se na globalnoj razini ova pitanja stalno potiču. Konferencija u Njorku je pravi trenutak da se promovira rad Europske unije koja je u tom segmentu jako uspješna i da li ste možda razmatrali kako bi se moglo inspirativno djelovati i na e, SAD i Japan povezano s pitanjima NNN ribarstva. Te također RFMO koje ste spomenuli, to bi trebao biti mehanizam konzerviranja Eh, visokomigratornih vrsta riba. Jedan od fundamentalnih principa svih RFMO-ova treba staviti limite vezano uz stok, naravno na temelju znanstvenih dostignuća, a što bi također mogla promovirati komisija. No, puno toga treba još eh, poboljšati u mehanizmu kontrole i sukladnosti E, koje može uključivati e, uključivanje ovih e, ribarica koje se bavi NN ribarstvom na crnu listu, instrumentalizirati postojeće mogućnosti. Još nešto što bih htjela pitati gospodine Vide Pepera, to je povezano s industrijom. Drago mi je što mogu istaknuti da se krećemo zaista u velikoj brzini prema inicijativama na konferenciji Ujedinjenih nacija, dakle, jedna od najvećih E, globalnih aktera i industrija e, će naravno analizirati cijelu situaciju i igrat će vrlo važnu ulogu kao segment na samoj konferenciji UN-a. Hvala. Hvala Ja bih isto tako htio reći nekoliko riječi o ovom izvješću. Prije svega pozdravljam odlučnost komisije za uspostavu globalnog okvira za upravljanje oceanima. Mislim da je važno da Europska unija bude predvodnik u tom području. I htio bih se ovdje osvrnuti na nekoliko aspekata ove komunikacije. Kao prvo da bi se osigurala održivost resursa i čistoća mora, kao što je upravo spomenula Linea. Moramo imati jedan međusektorski pristup oceanima, dakle ribarstvo nije jedini sektor koji bi trebao na svojim krhkim ramenima nositi taj teški teret. U sklopu nove zajedničke ribarstvene politike mi smo već zatražili od naših ribara da ulože velike napore. Što se tiče e, dakle otpada na moru, E, moramo imati isti pristup, dakle mi moramo senzibilizirati e, sektor ribarstva, ali isto tako i industriju proizvodnje plastike same potrošače, budući da su oni ti koji zapravo e, bacaju taj otpad u more. Slažem se da u to treba uključiti i ribare. Borba protiv nezakonitog ribolova također mora biti jedan od naših prioriteta, a to i jest već duže vrijeme, ne samo zbog velike štete za okoliš, nego i zato što je to isto tako izvor prihoda za organizirani kriminal, kriminalitet u svijetu. I mislim da će to biti jedan veliki izazov u predstojećim godinama, kao što eh, je rekla i Europska komisija. Naime, to nije obuhvaćeno eh, sustavom upravljanja i tako da Europska unija mora biti predvodje kada je riječ o suzbijanju nezakonitog ribolova u Arktičkom oceanu i mislim da tu ima uistinu legitimnu poziciju s obzirom na e, svoj geografski položaj. Dakle, mislim da je to jedna vrlo opsežna tematika. Ima li još nekih komentara? Ako nema daljnjih komentara, onda ću ponovno dati riječ gospodinu De Piperesu ako želi dati odgovore na neka pitanja ili ako želi nešto precizirati. Euh, Hvala. Ja ću nastaviti sada na engleskom jeziku. I ste imali dva konkretna pitanja na koja bih htio dati odgovor. Dakle, hoćemo li iskoristiti ovu konferenciju o održivim ciljevima razvoja u Njurku, kako bismo promicali našu politiku za suzbijanje nezakonitog ribarstva. Da, to ćemo učiniti. Mi imamo mogućnost organizacije e, dakle događaja na marginama te konferencije. Mi ćemo imati upravo e, jedno tako, jednu takvu konferenciju na marginama na temu nezakonitog ribolova. E, komisija će predsjedavati tim sastankom. Osim toga, ohrabri, ohrabrila nas je kolegica Izabela, drago mi je da će ona ponovno doći u Njurk ovom prilikom. Dakle, mi ćemo imati tu jedno događanje koje je važno spomenuti i htio bih još e, također napomenuti nešto iz naše komunikacije o upravljanju oceanima. Naime, postoji još jedno područje u kojem je Europska unija predvodnika, to sklopu svjetske trgovinske organizacije. Već godinama se vode subvencije o tome da se ograniče subvencije za ribarstvo. Mi smo unutar Europske unije e, reformirali svoju politiku ribarstva, a sada e, radimo na konkretnom e, prijedlogu koje ćemo uputiti Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, a s ciljem smanjivanja subvencija za ribarstvo i to je u sklopu cilja održivog razvoja broj 16. Europska unija je jedina koja je već e, dostavila svoj prijedlog u dostavila je tekst, e, bilo je i nekih drugih prijedloga. Mi surađujemo sa najmanje razvijenim zemljama i nastojimo e, vidjeti možemo li ostvariti napredak. Dakle, to će, rok za to će biti ministarska konferencija u prosincu. Slažem se sa onime što je rekao gospodin Kadek, dakle ovdje je riječ o oceanima, ali ne radi se samo o tome tko lovi ribu u oceanima, dakle tu postoji čitav niz različitih odgovornosti i za one koji su mm, koji djeluju na kopnu, dakle primjerice plastični otpad koji se nađe u moru zapravo je podrijetlom sa kopna e, i dospije more putem vjetra ili na drugi način, tako da moramo doprijeti do predstavnika industrije i do e, vlada država članica koje moraju e, poduzeti neke mjere na kopnu kako ne bi došlo do daljnjeg zagađenja oceana. Hvala vam na komentarima, mi ćemo i dalje redovito voditi e, raspravu s vama o ovoj temi. Hvala, dragi kolege. Mislim da smo imali vrlo kvalitetnu razmjenu mišljenja na ovu temu. Mislim da dakle, više nitko ne želi uzeti riječ. Još ćemo definirati rokove, ali u svakom slučaju Riječ je o vrlo relevantnoj temi. A sada, ako se slažete, možemo prijeći na 15. točku dnevnog reda. To su financijska pravila koja se primjenjuju na opći proračun Europske unije. Riječ je o mišljenju koje je dodijeljeno klubu zastupnika Pučana. Kolega Carlos Iturgais je imenovan za izvjestitelja, pa ću odmah predati riječ njemu. Carlos, izvoli. Možeš nam nešto reći o tom mišljenju, izvolim. Hvala gospodine predsjedavajući. Samo kratko, jer e, se već održala razmjena mišljenja o, o ovoj temi i primjenjivim e, financijskim e, pravilima. Kao što znate, stupili smo u kontakt sa članovima Europske komisije, kojima zahvaljujem na inicijativama i komentarima vezano za ovo mišljenje. To je mišljenje vrlo tehničke prirode, složeno je. U svim svojim aspektima. Kao što sam rekao, želim ovdje izraziti zabrinutost eh, za činjenicu da se nove norme E, Europski fond za pomorstvo i ribarstvo može koristiti za financiranje strukturnih reformi koje nisu vezane sa ribarstvenom politikom. Mm, tu smo se, dakle, ograničili smo se na tom u mišljenju. I ovdje smo, dakle, željeli naglasiti potrebu da se državama članicama e, spriječi mogućnost da sredstva iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo Mm, koriste u druge svrhe, dakle u svrhe koje nisu direktno povezane sa ribarstvenom politikom. Htio sam naglasiti ovdje i važnost činjenice da se dakle taj fond koristi isključivo za teme koje su striktno vezane u zajedničku ribarstvenu politiku, a tu se govori i o prikupljanju znanstvenih podataka, što se do sada nije uzimalo u obzir. Danas dakle predstavljamo ovo mišljenje kako bismo ga proučili i e, bit će mi drago da čujem mišljenja kolega. Izvolite, gospodine predsjedniče. Hvala. Evo Klara će ne preuzeti riječ. Izvolite.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 Hvala. Ako se više nitko ne javlja za riječ, onda ću ja čestitati Carlosu na uloženom trudu. Želiš li još nešto reći zaključno? Carlos, ako ne, onda zahvaljujem svim kolegama. Rok za predlaganje amandmana je u petak 3. ožujka do 17 sati. Glasovanje u odboru 22. ožujka. Glasovanje u odboru za proračune, budući da je to nadležni odbor. Da, rekao sam 3. ožujka za amandmane. Ako imaš amandmane, Klara, to je do trećeg e, ožujka, zatim glasovanje u odboru 22. ožujka. Nadalje, glasovanje u odboru za proračune 11. svibnja i e, predviđa se da će to doći na plenarnu sjednicu u rujnu. Sada e, se vraćamo na 12. točku dnevnog reda. To je jedna vrlo značajna točka dnevnog reda budući da je riječ o sporazumu između Europske unije i Maroka. Imaćemo razmjenu mišljenja slijedom presude Suda Europske unije o sporazumu između Europske unije i Kraljevine Maroko. Dakle, samo nekoliko riječi. 10.12.2015. godine e, vijeće osmo dakle vijeće suda, prostupanskog suda Europske unije osvojilo je presudu u se poništava sporazum između Europske unije i Maroka zbog toga što se primjenjuje na zapadnu Saharu. Vijeće i nekolicine država članica zatražilo poništenje te presude. Presudom od 21. prosinca 2016. godine Veliko vijeće Suda Europske unije u žalbenom postupku poništilo je presudu općeg suda, te je navelo e, nekoliko, te je preciziralo neke stvari vezano uz Zapadnu Saharu. Podsjećam također da je mišljenje o sporazumu između Europske unije i Maroka o zaštiti e, zemljopisnih oznaka i oznaka e, podrijetla poljoprivrednih proizvoda, ribljih proizvoda i proizvoda iz ribarstva dodijeljeno e, klubu zastupnika EKR 2015. E godine. Gospodin Vandalin je imenovan izvjestiteljem. Nakon prve presude odlučili smo zadržati, odnosno da pričekamo e, da dobijemo pravno pojašnjenje što je također učinio i odbor INTA koji je nadležan za ovaj sporazum. Tijekom posljednjeg sastanka 25. siječnja koordinatori su tražili da se ova rasprava stavi na dnevni red. Prije nego što otvorim raspravu, htio bih dati riječ Iru Ljokonenu iz pravne službe koji će nam kratko predstaviti zaključke presude Suda Europske unije. Jer istina da postoji nekoliko mogućih tumačenja ja sam e, shvatio da front polisario, odnosno njihov zahtjev nije dopušten, međutim možda će nam kolega nešto više reći o tome. Da, gospodine predsjedavajući, mislim da je dobro da se podsjetimo na kontekst, kao što ste sami rekli. Opći sud, prvostupanski sud, je uistinu donio odluku o tome da se poništi sporazum e, vezano uz e, mjere liberalizacije u području poljoprivrede i ribarstva između Europske unije i Maroka, posebno za područje zapadne Sahare i to na e, temeljem tužbe e, fronta Polisarija. Dakle, front Polisarija smatrao da se njega to direktno tiče kao i sta, s obzirom na status zapadne Sahare. Navedeno je obrazloženje da se u ovom sporazumu ne uzimaju u obzir interesi autohtonog e, stanovništva u zapadnoj Sahari sukladno članku 63. povelje Ujedinjenih Naroga, e, gdje se navodi zahtjev e, vlastima u dakle neautonomnim područjima, da vode računa o interesu lokalnog stanovništva. Vijeće je uz potporu pet e, država članica i komisije uložilo žalbu Sudu Europske unije, kao što smo čuli od gospodina predsjednik, od gospodina predsjedavajućeg, e, dakle presudu je donijelo veliko vijeće i poništilo je presudu općeg suda. Međutim, e, dakle, tu je donesena odluka i o samom meritumu ovog predmeta. Dakle, riječ je bilo o tome može li e, front polisario ovdje biti zapravo stranka u postupku. Sud je prije svega e, dao analizu e, toga može li se ovaj sporazum o slobodnoj trgovini primjenjivati i na teritoriju Zapadne Sahare ili ne. I u tom smislu je također korisno spomenuti za daljnji postupak da Sud Europske unije potiče na neka načela međunarodnog prava, kao što je pravo na samoodređenje svih naroda, što je već potvrđeno člankom prvim povelje UN-a, a to je također potvrđeno i u konzultativnom mišljenju koje je e, Opća skupština zatražila e, od Međunarodnog e, suda u Hagu 1975. godine i Međunarodni sud je podsjetio da e, i narodi koji žive na neautonomnim teritorijima uživaju e, pravo na samoodređenje. Dakle, nije e, nužno da već postoji određeni formirani entitet. Nadalje, Sud Evropske unije također podsjeća na načelo relativnog učinka ugovora što je već izraženo u članku 34. konvencije iz Beča o pravima ugovora, gdje se navodi da ugovor ne stvara niti obveze, niti prava za treću državu bez e, njegove izričite suglasnosti. Dakle, e, to je zapravo nešto novo u međunarodnom pravu. E, kada se prisjetimo Napoleonova doba i tragičnih zbivanja prije drugog svjetskog rata. No, u svakom slučaju to je sada uvršteno u e, međunarodno pravo, tako da svaki entitet, uključujući i teritorije koji ne uživaju autonomiju, imaju pravo na samoodređenje. Dakle, mogu sami e, određivati kako će urediti svoj međunarodni status i međunarodne odnose. Nadalje, nije moguće sklapati sporazume na način da se zaobiđu e, ti entiteti, a kojih se spomenuti sporazumi tiču. Na temelju spomenutih načela Sud Europske unije je isključio mogućnost da se ovaj sporazum o slobodnoj trgovini e, koji se odnosi na poljoprivredne sporazume primjenjuje na teritoriju Zapadne Sahara. Dakle, riječ je o proizvodima koji e, su proizvedeni na teritoriju Zapadne Sahare. Taj sporazum je naime sklopljen između Europske unije i Kraljevine Maroko, te e, je sastavni dio sporazuma o pridruživanju iz 2000. godine. Te se kao i sporazum o pridruživanju primjenjuje e, na teritoriju Kraljevine Maroko. Na temelju toga sud je dao tumačenje da bez izrečite suglasnosti onoga što se naziva narodom Zapadne Sahare, taj sporazum ne može se primjenjivati na teritoriju Zapadne Sahare. U protivnom bi to značilo da se ne priznaje pravo naroda Zapadne Sahare na samoodređenje, kao i e, relativni učinak ugovora. Naime, Evropska unija i Maroko bi u tom slučaju stvorili neke obveze e, e, za stanovništvo u Zapadnoj Sahari, a bez njihove suglasnosti i bez njihovih, njihovog znanja. Što se tiče daljnje prakse, vezano uz proizvode iz Zapadne Sahare i pitanje hoće li oni biti obuhvaćeni ili ne. Dakle, ne postoji opravdanje da se to primjenjuje na teritoriju Zapadne Sahare. To bi također bilo protivno članku 31. E, konvencije iz Beča o pravu ugovora koji se odnosi na izvršenje ugovora o dobroj vjeri. Sud je dao tumačenje da bi primjena ovoga sporazuma na teritoriju Zapadne Sahare zapravo bila jednaka tome da se e, ovaj sporazum provodi u da se ne provodi u dobroj vjeri. Zapravo to bi podrazumijevalo e, nepoštivanje načela, na, načela prava na samoodređenje. Dakle, to je zapravo bilo tumačenje suda. To je stavak 139. presude, gdje se kaže da ako, e, dakle da se ovaj sporazum o slobodnoj trgovini ne može primjenjivati na teritoriju Zapadne Sahare, a da se pritom ne prekrše odredbe međunarodnog prava. Međutim, što se tiče e, proceduralnih posljedica, tu se stalo. Naime, ova presada, e, presuda zapravo dovodi do poništenja presude općeg suda, tako da u formalnom smislu se usvaja žalba vijeća poništava se presuda općeg suda, a e, postupak e, fronta Polisario je proglašen nedopuštenim. Međutim, sud je vrlo jasno dao svoje tumačenje samog merituma u ovom predmetu i to će imati određene posljedice. E, sada se već trenutno vode dva postupka pred sudovima Europske unije dakle jedan predmet iz 2014. godine gdje se iz istih razloga spominje sporazum o partnerstvu u ribarstvu e, i pripadajući protokol iz 2013. godine, dakle ponovno je riječ o sporazumu o ribarstvu sa Marokom, a i iz Ujedinjene kraljevine također Postoji jedan predmet iz 2016. godine, broj 266, gdje je jedna nevladina udruga Western Sahara Campaign United Kingdom također usporila valjanost dvaju sporazuma o partnerstvu u ribarstvu e, te e, sporazuma o slobodnoj trgovini poljoprivrednim proizvodima. A razlog koji je naveden je da se to e, primjenjuje na proizvode iz zapadne Sahare što nije dopušteno ovi sudski postupci e, će biti još više odlučujući. Naime, u kontekstu e, tog sudskog postupka sud ima mogućnost da izravno da svoje mišljenje o valjanosti instrumenata e, koji se osporavaju. tako da ćemo, tako da ćemo tu možemo očekivati da sud zaozme stajalište kako o valjanosti sporazuma o slobodnoj trgovini, tako i o sporazumu o partnerstvu u ribarstvu. E, međutim, već je ova presuda od 21. prosinca, e, koju trenutno analiziramo, zahtijevat e, od institucija Europske unije da zapravo prilagode svoje stajalište u političkom smislu. Za sada još ništa nije formalno odlučeno, ali sud je dao jasan signal o tome na koji način namjerava postupiti e, u daljem postupku. Ako mi dopustite, dodao bih još jedan detalj, a to je e, točka 96 u presudi i to je sukladno mišljenju nezavisnog odvjetnika u e, točki 43. zaključaka, to je inače jedan bivši ministar iz Belgije, koji je rekao da je sud ovdje u točki 96. Dakle, se kaže sljedeće, kada se ugovor primjenjuje ne samo na teritoriju neke države, nego i izvan njezinog teritorija, ugovor to izričito mora predvidjeti i tu mora stajati da je taj teritorij u nadležnosti te države. U sporazumu o ribarstvu to je standardna formula kojom se koristimo, bilo da je riječ o Senegalu, Mauritaniji, Sešelima ili Maroku. Tako da tu zapravo nema, e, ne mijenja bitnu situaciju, ali htio bih vam ipak spomenuti da je formulacija u sporazumu o ribarstvu drugačija i to je ono što je nezavisni odvjetnik e, primijetio i donekle je usvojio argumente komisije u tom smislu. To dakle ne znači da će nužno svi sporazumi sa Marokom e, doživjeti istu sudbinu, ali sada je jasno da je polazišna točka iz perspektive međunarodnog prava da bez suglasnosti lokalnog stanovništva e, ti e, sporazumi i ugovori ne mogu e, proizvoditi učinak na njihovom teritoriju. Dakle, vidjet ćemo još što će reći e, narod, što će biti sa u daljem postupku. Hvala. Hvala na ovim objašnjenjima. Mislim da smo dosta toga saznali. Sada je dosta toga jasnije. Sada ću dati riječ Petru Vandalenu koji je naš izvjestitelj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 Eh, hoe de schaduwrapporteurs eh, hier over denken, eh, wat mij betreft ook de andere leden, maar in eerste instantie de collega's. Što izvjestitelji u sjeni smatre, to će biti neki drugi, ali kolega Valeza, Brijano i ostali. Hvala ti, Peter. Da, kao što sam upravo rekao, to je vrlo osjetljiva tema. Odmah ću dati riječ Renati Briano, ona je izvjestiteljica u Sijeni i zatražila da uzme riječ. Da, zahvaljujem. Jako mi je e, stalo do ove situacije sa narodom Saravi i zanima me ono što je što će odlučiti odbore INTA. Pratila sam e, što nam je rekla pravna služba. Smatram da bismo u svakom slučaju trebali saslušati što će nam reći narod Saharavi i to vezano uz presudu i na koji su način ta prava negirana i kako bismo se trebali postaviti u budućnosti. Zajedno s kolegama procijenit ćemo kako dalje. Merci, euh, Hvala ti, Renata. Lina Ekstrom. Hvala, gospodine predsjedniče. Želio bih e, započeti s time da ću kazati da su zeleni uvijek e, želi braniti pravo na samodređenje tako i Zapadne Sahare i zbog toga smo bili protiv sporazuma s Marokom. Sada možemo biti sigurni da sa odlukom suda da su nezakonito uključili i e, teritorije Zapadne Sahare. Sud je kazao da je vijeće e, propustilo svoju obvezu e, uzimanja obzir međunarodnih sporazuma te u protokolima i to je zapravo temelj odluke e, Suda Europske unije. Drugo što bih e, žela naglasiti, a to treba naglašavati u svim prilikama, Polisario mora razvijati e, zapravo upravljanje ribarskim područjem kojem kažu da imaju pravo na te teritorije, a isto tako ih obvezuje da preuzmu obvezu upravljanja koje prati ovo pravo. Prava i odgovornosti su dvije strane jedne te iste medalje. Znači i za polisariju je važno da razvije opću politiku vezanu uz prehrambenu sigurnost, a i održivost prehrambenog lanca je jako važno, s obzirom da je riječ o stokovima koji su podijeljeni. Međunarodni zakon priznaje pravo na prirodne, eh, prirodne resurse u okviru samoodređenja. Posljednje pitanje bi uputila pravnoj službi. Polisario je neslužbena vlada saharskih naroda, a to je UN utvrdio prije desetaka godina, a isto tako da li je to legitimni partner za pregovore o sporazumu o ribarstvu. Drugim riječima, ako Maroko ne može pregovarati za zapadnu Saharu, tko to može u ovim vremenima? Jer, e, dakle, Saharska demokratska republika koja je proglasila e, ovu ekskluzivnu gospodarsku zonu, da li komisija može pregovarati onda sa Polisarijom? To je pitanje koje bih želio postaviti. Aguilera. Gracias, presidente. Hvala, gospodine predsjedavajući. Ovo je složena tema, osjetljiva tema. Želim uh, pojasniti sljedeće. Vjerujem da ovo što činimo u odboru za ribarstvo ne možemo s time riješiti nešto što je pod nadležnošću e, Ujedinjenih naroda. To kažem e, zato da definiramo uloge. Dakle, uz dužno poštovanje za probleme koji su svakako prisutni u ovom dijelu Zapadne Sahare, želim naglasiti da naš odbor nema tu nadležnost. E, jednostavno onu, e, jednostavno jedini narodi moraju to rješavati, mada sam zabrinuta za konačno rješenje e, presuda je itekako bitna i određuje činjenicu da nije došlo do eksplicit odobrenja naroda Saharaca. I Dakle, ovdje mi je potrebno pojašnjenje. Kad smo spomenuli članak 96. E, u sporazuma o e, pridruživanju, odnosno vezano uz ribarstvo, ne znam na koji se način taj članak može primjenjivati. Dakle, zanima me kakve, tu, kakve su tu implikacije moguće vezano uz taj članak. Odnosi s Marokom jako su bitni za Europsku uniju, za Španjolsku. E, ja sam, ja dolazim iz Andaluzije, sigurno ste svjesni toga koliko je to za mene bitno. Čim prije definiramo koje je djelovanje potrebno i tko je za što odgovoran, to je bolje za sve, ali sasvim sigurno sektor ribarstva ovdje je pogođen jer postoji velika nejasnoća. E, potrebno je pojasniti stvari, pojasniti situaciju. E, jasno mi je što želi narod e, sa, što žele Saharci, ali odnosi s Marokom su isto tako bitni i zbog situacije u sektoru ribarstva treba čim prije riješiti, odnosno pojasniti situaciju. Ne znam jeste li dobili odgovor na svoje pitanje. Treba li, dakle, dodatno pojasniti, to tumačiti presudu ili to treba propustiti odboru INTA? Bit će teško učiniti sve, to će biti možda i presloženo. Ali to je odluka koju ćemo i morati donijeti na kraju. Teško je da sad možemo proučiti sve aspekte kao što će to učiniti odbor INTA. Hvala, gospodine predsjedavajući. Sporazum iz 2011. između Europske unije i Maroka smatram da je još na snazi. E, sud Europske unije 12. mjesecu 2016. godine je poništio presudu koja je dakle se temeljena na ovom sporazumu. Vijeće se bio pozvao na to. E sad nešto ukratko o toj temi. Što se tiče odnosa između Europske unije i Maroko. Bitno je da njegujemo te odnose što je više moguće. Maroko je privilegirani partner Europske unije ima dakle takav napredni status e, zbog blizine sa Europskom unijom. Države članice, institucije Europske unije, dakle vijeće, komisija, parlament, vjerujem i parlament, moraju biti svjesni važnosti tih odnosa koji su izgrađeni u posljednjih 50 godina i mislim da je interes svih nas da održimo te e, odnose i riješimo probleme do kojih može doći. Pitanje Sahare e, ima svoje rješenje, kao što smo rekli prije e, i to u okviru Ujedinjenih naroda bilateralnim e, pregovorima između Maroka i fronta Polisar. Pitanje Sahare dakle treba rješavati upravo u okviru jednih Ne treba negativno utjecati na bilateralne odnose između Maroka i, i Europske unije jer on je bliska zemlja, partnerska zemlja, to se ne radi samo odnosima koji se tiču ribarstva, već e, tiču se gospodarstva i tu su ljudska pitanja. Koliko je samo Marokanaca u europskim zemljama, tu se radi o sigurnosti, o borbi protiv terorizma, o upravljanju migracijskim tokovima. Dakle, to je e, zemlja koja je blizu nas, koja je uz nas, e, uz moju zemlju, Španjolsku. I ako mi dopustite još jedna politička opaska E, s obzirom na promašene procese do kojih je došlo u prošlosti, Maroko je mm, jedna od zemalja s kojima uspijemo nastavljati suradnju, za razliku od drugih koje su se postavile na mnogo negativniji način. E, dakle, već u prošlosti je došlo do određenih problema e, u odnosima sa tim zemljama. ono što naše države članice trebaju učiniti jest da vode računa o presudi, ali da pokušaju naći rješenje e, u dakle, međusobnom dogovoru. E, ja se ove presude ne bi držao za druge u vezi sa drugim sporazumima. I to će mi možda bolje objasniti pravna služba, jer na početku vašeg govora nisam bio prisutan. ali nisu svi sporazumi na isti način formulirani. Kao dakle, i ovo što je sud rekao u 12. mjesecu odnosi se na specifični sporazum. Isto tako, mm, dakle, kad se radi o različitim sporazumima, ne radi se o istim tekstovima i preuranjeno je sada tu e, zaključivati bilo što. E, dakle, ne može se s presuda automatski projecirati i na druge E, sporazumima postoje, drugi sporazum koji se tiče drugih tema i sporaz i presuda tu ostavlja određene, određeni prostor za e, tumačenje. Ne možemo reći da se presuda direktno utječe na druge sporazume. Za to e, je sada, to je sada prerano reći. Mm, vijeće i komisije pokušavaju riješiti pitanja koja su navedena u presudi i to je u redu kako bi se o njoj vodilo računa. Hvala. Hvala vam lijepa. Više puta smo se intenzivno bavili samim sporazum o ribarstvu s Marokom. Želim i zahvaliti na izlaganju. Za mene je to ipak značilo da su neke stvari ipak pojašnjene. Pretom govorniku želim dati pravo da u presuda se ne odnosi na naš sporazum o ribarstvu, međutim, svoje svemu moramo se postaviti neka pitanja o samom sporazumu o ribarstvu i ta pitanja koja sam stavila na papir željela bih postaviti komisiji. Ne možemo sada čekati da se nešto dogodi. Kolegi Petru Van Dalenu bih isto tako zamolio da u otporu INTA se odgovori na ova pitanja, jer ako su ta pitanja krivo odgovorena, onda mislim da zaista moramo ponovno razmisliti o sporazumu. Prvo pitanje, kakvi su ulovi e, europskih ribarskih brodova u samom e, području o kojem je riječ? Drugo pitanje, da li su europski brodovi e, love u tom području, koliki je ulov u tom području, kolika je pouzdan izvještavanje marokanskih vlasti. Želim podsjetiti da kada smo nekada raspravili, jako smo se postavili velika pitanja oko samog izvješćivanja, ne znam da li se nešto promijenilo među vremenu. Kada je poslana zadnje izvješće komisije i u kojoj mjeri se savski narod e, e, uzima u obzir e, kroz sektorsku raspodjelu? Kakav stanje uopće svih investicija Europske unije, kako će komisija se odnositi e, prema ovoj presudi od 21. prosinca. Mislim da moramo porazjasniti sva ova pitanja prije no što možemo ići dalje. Bila bih zaista zahvalna kad bi nam komisija mogla dati izvještaj o tome, ako to nije moguće danas, možda u budućnosti pisanim putem možemo to i naknadno dobiti kao njihov odgovor. Hvala. I e sada gospođa Bilbao. Hvala gospodine predsjedavajući i zahvaljujem pravnoj službi na objašnjenjima koje mi je dalo. Ovdje su dvije stvari jasne. Prije svega, Ovom presudom e, kojom se daje mogućnost narodu Haraca da, na samodređenje, došli smo do e, povijesne odluke. Dakle, postoji a e, i to će naravno utjecati na buduće sporazume sa Marokom, zato što će se onda Saharci tu morati izraziti moja je stranka, uvijek podržavala pravo samoodređenja Saharaca, dakle se nacionalistička stranka. Dakle, uvijek smo ponavljali ono što je već rečeno u okviru Ujedinjenih naroda. Sad nije ovdje pitanje toga da govorimo što nam se sviđa, što nam se ne sviđa. E, Europska unija na svim poljima brani načela pravednosti i prava ljudi. Zbog toga dakle moramo i dalje djelovati u tom smislu. Presuda je jasna. Pravo na samo određenje i e, nužnost konsenzusa. To je nešto što nije prisutno u sporazumu o poljoprivredi ni e, u sporazumu o ribarstvu. Sad tu, je moguća, tu su moguća razna tumačenja, ali smatram da se dakle ovdje govorilo o vama načelima. I ako to ne, kad to ne bismo učinili, ne bismo poštovali ovo što je rečeno. U sporazumima. Dakle, treba poštovati ta načela i to je odgovor na ono što je rekao gospodin Andalin. U svakom slučaju treba poštovati navedena lačera i vrijednosti. Moramo krenuti dalje. Kompatibilne su dobri odnosi sa Marokom, u državama Europske unije, postoje mnogi Marokanci mnogi Saharci, ali mislim da nije nekompatibilno držati dobre odnose sa Marokom, znači naše neprijateljstvo, mm, nije dakle nekompatibilno to održati i održati poštovanje prava ljudi mm, u međunarodnim sporazumima. Jer kad to ne bismo učinili kao Europska unija, da li bismo zaista E, lošu sliku o sebi svijetu. E, zbog toga tražim od komisije da mi kaže da li u ovom trenutku procjenjuje mogućnost da sklopi drugu vrstu sporazuma o ribarstvu između Europske unije i Maroka, odnosno između Europske unije i Zapadne Sahare. U tom slučaju tko bi bila protustrana je li tu moguće neko rješenje? Recimo sporazum sa fleksibilnijim tumačenjem kako bi se onda sadržaj mogao uključiti u buduće presude do kojih će doći. Dakle, potrebno je preventivno već djelovati, ali o tome će razmišljati dakle Europska e, unija, ali problem je i naš, jer Mm, postoji mogućnost da potpišemo sporazum o zloj namjeri, jer e, dakle, namjeravamo primijeniti sporazum koji ne poštuje navedena načela. Ja kao pripadnik ove institucije ne bih htjela ništa odobriti u namjeri Upravo protiv nas, dakle, naprotiv htjela bih e, usvojiti nove sporazume koji bi uzeli u obzir te ta načela. Ne znam ko će biti protustrana, ne znam ko će se onda moći dogovoriti da se ta načelo poštuje, ali u svakom slučaju imamo obvezu da poštujemo ta načela. Idemo dalje. Hvala gospođa Bilbao. Temeljem uh, ove razmjene mišljenja očigledno je da je ovdje riječ o jednom političkom, ideološkom i pravnom problemu, sve troje istovremeno. Vi ste sami kazali, gospođo Bilbao, da nije sve na Ujedinjenim narodima. Ali ovdje nismo u Ujedinjenim narodima, nego smo u Europskom parlamentu i postoje određena pravila kojih se moramo pridržavati. Meni se čini da bi Ujedinjeni narodi trebali preuzeti svoju odgovornost kada je riječ o rješavanju pitanja Zapadne Sahare, što trenutno nije slučaj. Oni su to zapravo datira još od od 1977. godine, tako da je očito da države u svijetu ne žele donijeti odluku kako bi se riješio ovaj problem i to nama stvara određene probleme u Europskoj uniji. Već smo čuli da je Maroko već 50 godina pouzdan partner Europskoj uniji i mislim da se svi možemo složiti da se ovo partnerstvo u području ribarstva treba nastaviti, da ga treba osnažiti tu nije riječ samo o gospodarskom partnerstvu, niti je riječ samo o sektorima poljoprivrede i ribarstva. E, to je također e, partnerstvo koje ima svoj strateški značaj u suzbijanju terorizma, migracijskih tokova i svega onoga što smo malo prije spomenuli. Želim vas također podsjetiti da je Maroko jedna prava stabilna demokracija, a nema mnogo takvih e, demokratskih država u toj regiji. Prema tome mi moramo primiti na znanje presudu suda, kao što smo čuli sa svih strana. Mi ne možemo djelovati protivno presudi suda, dakle trebamo surađivati sa komisijom kako bi se e, pronašla solidna pravna osnova koja bi omogućila nastavak partnerstva. E, mi takako ne možemo odbaciti presudu koju je donio sud, moramo je uvažiti. Irun nam može potvrditi da mm, određeni dijelovi presude zahtijevaju danje tumačenje, kao što je članak 87. E, dakle, mislim da bi bilo dobro da se eksplicitno spomenuo spomenula zapadna Sahara, međutim e, to nije bio slučaj. Dakle, mislim da je potrebno jedno, jedna dublja analiza i tumačenje i nama će biti potrebno određeno vrijeme kako bismo pronašli rješenja e, s obzirom na ovo što je navedeno u presudi zajedno sa pravnicima, a isto tako mislim da trebamo pronaći to rješenje u suradnji sa pravnicima iz Maroka, svi zajedno. E, vi ste, kolegice Bilbao, pitali možemo li imati sporazum sa zapadnom Saharom, međutim tu se postavlja pitanje tko će njih predstavljati. Dakle, trenutno nije jasno tko predstavlja Zapadnu Saharu, je li to Polisario ili netko drugi. ova situacija je vrlo složena i toga smo bili svjesni od samoga početka, od kad se pojavila ova tema. E, dakle, svatko ima i svoje ideološke stavove i svatko ima svoje mišljenje i ne želi ga promijeniti. Dakle, riječ je o jednom e, trgovinskom i gospodarskom sporazumu koji ima određene posljedice i na europsku flotu. Ono što mi trebamo učiniti jest prije svega obraniti interese Europske unije, a da kako e, pritom moramo očuvati jedno od osnovnih načela zajedničke ribarstvene politike, a to je zaštita ljudskih prava. A sada ću predati riječ komisiji, gospodin Di Pepere će uzeti riječ, a onda sam piketna nakon njega. Izvolite i želim vam mnogo sreće. Da, kao što ste i sami rekli, riječ je o vrlo kompleksnoj tematici. E, na sreću nisam osobno pravnik, po struci, tako da s vremena na vrijeme mogu prebaciti lopticu kolegama. Ispričavam se Stefan, čini mi se e, prije nego što vam dam riječ da je bilo postavljeno jedno vrlo precizno pitanje Irovu. Ne, možemo to ostaviti za kasnije u redu, onda Stefane izvolite. Dozvolite da potvrdim ono što je već rečeno. Marko je pouzdan partner, e, imamo dobru suradnju i u području ribarstva, protokole koje smo imali, izuzetno je dobra suradnja. Ovaj protokol je pregovaran nakon što smo ovdje raspravljali i gdje smo 2011. E, 12. godine kada ste i vi kao parlament eh, davali svoje komentare. Ponovo smo ispregovarali još jedan protokol, dakle, uzevši u obzir sve vaše smjernice koje ste nam dale. Imali smo također i da se neke indikacije u kojem smjeru se želimo okretati, izrađivali smo i detalje, pokušali smo to zaista učiniti uz poštovanje svih eh, odredba međunarodnog prava i Također smo isto tako imali i mogućnost e, da se na temelju tih indikacija e, pokrivaju sva ona područja koja se tiču područja ispod 26. stupnja. Također, e, ovaj protokol koji je vrlo složen i koji govori o nekim stokovima u e, sjeveru, te isto stokovima e, u, e, na jugu. To su ribe koje su između Gvine, Bisao, preko Senegala, Gambije, Mauretanije, pa sve do sjevernog dijela Maroka. Znači, to su migratorne vrste iz ovih e, područja gdje god da se kreću a ovise isto tako i o sezoni. Znači, sigurali smo u svim našim sporazumima da kada se lovi ova riba, da budemo sigurni da će se loviti samo ono što se nalazi u najvećem održivom prinosu. Dakle, nećemo ni na koji način izvršiti prelov e, isti onaj stok e, koji je i u Mauritaniji i koji se onda dijelom lovi u Gvini Bisao, a i u sporazumu sa Senegalom nismo pokrili vrstu. Možemo biti sigurni da neće biti smanjivanja nacionalnih resursa i ograničenja, te još e, nešto kada smo pregovarali na temelju svih onih indikatora koje ste nam vi dali iz odbora za ribarstvo. Također smo u sve one prednosti koje bi ovaj sporazum e, donio da se zapravo lokalno e, ovaj benefit bude za lokalno stanovništvo i mehanizam izvješćivanja je tako ustrojen i već smo imali prilike vam podastriti ta izvješća. To su uvjeti koji su vrlo usko vezani uz ovaj sporazum, kao što je pravna služba istaknula, a i vaši časni kolege su istaknuli da uvjeti o specificiranju samih e, sporazumnih točaka su različiti u samim sporazumima, što znači vezano u sam protokol e, da li je presuda takva nešto je sud drugačije interpretirao i mogao je drugačije interpretirati. Ja sam nisam pravnik, pa ću dati onda kasnije riječ pravnicima. Mi u našem odjelu ne znamo koje su posljedice same odluke suda, kao što je i e, moj bivši direktor kazao, to je područje koje je sklisko, nemojte se kretati u tome. Pokušat ćemo e, izvršavati uvjete iz protokola ispravno i vidjet ćemo kako i na koji način valja upravljati sa tim smjerom kretanja. To ćemo vidjeti i sa našim ugovornim partnerom. Trenutno je protokol na snazi i želimo biti sigurni da se izvršava prema svemu što je zapisano, morat ćemo ponovno ispregovarati jer će ovaj protokol e, prestati s važenjem u ljeto 2018. godine i kada ćemo naravno puno prije toga morati vidjeti koji ćemo mandat dobiti, koji su uvjeti samih pregovora, a pokušat ćemo to učiniti na najbolji mogući način u ovom trenutku, kao što sam rekao, postupamo prema protokolu i vidjet ćemo kako će se odluka suda um, interpretirati. Ne znam da li pravna služba želi nešto dodati, a onda još i kolega iz službe za vanjsko djelovanje. Hvala vam. Zovem se Barbara Ekers, ja sam agentu samom e, ovom predmetu, te isto tako za sav onaj postupak koji će uslijediti. Nekoliko nedoumica koje se tiču pitanja što ova presuda kaže. Ona ne govori o tome da naš sporazum o ribarstvu nije važeći zbog toga što nismo E, tražili suglasnost polisarija. Zato nemojte interpretirati na taj način, to je potpuno kriva interpretacija i to upravo iz razloga koje kolega De Piper istaknuo, imamo potpuno drugačiju situaciju u području ribarstva gdje smo eksplicite kazali u našem sporazumu da se primjenjuje pod e, dakle one e, pomorski teritorij koje je pod jurisdikcijom Maroka, a što pokriva i e, teritorijalne vode koje pokrivaju zapadnu Saharu. Evo, što mi mislimo da presuda kaže ili ne kaže? ključni element e, dakle samog e, e, žalbe na presudu mi kao komisija se nismo mogli složiti sa presudom općeg suda da samo zato što Europska unija nije protestirala i nije imala eksplicite u sporazumu o pridruživanju da se zapadna Sahara ne smatra teritorijalnom cjelinom da će sporazum će se primjenjivati na zapadnu Saharu. To je opći sud kazao. Mi smo kazali ne, nisu stvari tako jednostavne. I čitav e, slučaj i žalba je zapravo se ticala sameg sporazuma o e, pridruživanju pitanju da li se može primijeniti na zapadnu Saharu ili ne. To je sama suština problema cijelog E, ovog sudskog postupka. U tom samom kontekstu gdje je sud morao odvagnuti argumente za i protiv, te isto tako i praksu našu e, uvozeći proizvode iz zapadne Sahare, oni su se referirali na načela samoodređivanja e, i samoodređenja i da bi trebalo biti isto tako suglasnost treće strane. Međutim, sud nije kazao da bilo kaj sporazum koji nema suglasnost treće strane automatski biva proglašen nevažećim. Mi moramo razmotriti što to znači u konačnici, ali istovremeno i sud koji je kolega spomenuo da na jednom drugom temelju je kazao da možemo sklapati sporazume koji uključuju i jurisdikcije trećih država. Mislimo da je iskreno i pravo čitanje presude da u ovom trenutku ne znamo zapravo točno pravne preduvjete pod kojima Europska unija može proširiti međunarodne sporazume na e, dakle teritorij koji nije pod samoupravljanjem, a isto tako nemamo razloga vjerovati da specifični sporazum o ribarstvu nije e, valjan mm, upravo parlament je potaknuo da imamo e, mehanizam koji će zaštititi i lokalno stanovništvo i isto tako eksplicite je naglašeno da se odnosi na zapadnu Saharu. To je jako važno u ovom kontekstu i nadamo se da ćemo jasnoću imati do kraja ove godine. Hvala vam. Merci beaucoup, Vincent Hvala, Vincent Hvala. Hvala lijepo. Zahvaljujem što ste mi dali riječ. Htio bih nešto reći o našem budućem pristupu u svjetlu ove presude koje smo dobili i želim vas e, podsjetiti sukladno onome što su rekli i neki zastupnici na važnost e, odnosa između Europske unije i Maroka. To je uistinu jedno privilegirano partnerstvo koje je od ključnog interesa kako za Europsku uniju, tako i za Maroko. I mi vrlo tjesno surađujemo u promicanju naših zajedničkih interesa, u političkoj domeni, u gospodarstvu. Isto tako surađujemo na čitavom nizu područja politika, što uključuje i zaštitu okoliša. E, u Maroku je održan i posljednji sastanak konferencije stranaka za e, dakle, konferenciji o klimi. I dakako tu je i pitanje upravljanja migracijskim tokovima. Međutim, u proteklih godinu i nešto bilo je određenih e, problema zbog neriješenog sukoba e, koji se odnosi na pitanje zapadne Sahare. Dakle, tu je bilo nekih postupaka koji su bili u tijeku. Sada smo dobili jednu presudu. Prema tome, e, naša razina angažmana je bila manje ambiciozna nego što smo to htjeli, no u, inače u našem pristupu prema Maroku glavni cilj Komisije i Europske službe za vanjske djelovanje jest očuvati i ponovno uspostaviti to partnerstvo. Mi moramo surađivati s Marokom da bismo mogli zapravo na neki način ublažiti posljedice ove odluke. Osim toga, mi se moramo pridržavati presude suda, to je sasvim jasno, tu nema nikakvih eh, pregovora oko toga. Međutim, ovaj kontekst je još uvijek nepredvidiv i zapravo nije sasvim jasan. Usprkos tome, mi imamo obvezu pokušati e, predvidjeti kakvi će se zahtjevi staviti pred nas u budućnosti. Zašto se ovdje žurimo? Pa djelomično iz političkih razloga, a isto tako i zbog naših gospodarskih subjekata koji trenutno ne znaju što poduzeti, oni se obraćaju europskim institucijama i pokušavaju dobiti informacije o tome kako će izgledati budući odnosi sa Marokom, što se odnosi, odnosi na gospodarske subjekte iz Maroka, Zapadne Sahara, ali isto tako i Europske unije. Prema tome mi želimo da se uspostavi pravna sigurnost i jasna situacija za gospodarske subjekte i za carinske službe u Europskoj uniji. I na kraju jedno od ključnih načela u daljnjem postupku bit će načelo međunarodnih Eh, instrumenata, posebno presude odluke Vijeća sigurnosti vezano za Zapadnu Saharu, kao i mirovni proces koji se trenutno odvija na niskoj razini, kao što ste mogli primijetiti. Dakle, mi drugim riječima moramo pronaći rješenje koje prije svega neće dovesti u pitanje daljnji tijek vođenja mirovnih pregovora, dakle da se na taj način neće ugroziti položaj niti jednostavno u sukobu, niti će se na ovaj ili onaj način pokušati prejudicirati ishod pregovora. I zapravo nam treba jedno rješenje koje će omogućiti da mirovni proces krene prema naprijed. E, dakle, to je nešto što se odvija vrlo sporo, čak i stagnira već duže vrijeme, no mi u EU moramo raditi na tome da pružimo potporu Ujedinjenim narodima kako bi se došlo do krajnjeg e, rješenja u tom procesu. Zapravo što to trenutno znači za sadašnju situaciju? E, imam jednu dobru vijest koju vam mogu prenijeti, a to jest da mi vrlo dobro surađujemo i komuniciramo sa marokanskom stranom. Vjerojatno ste vidjeli zajedničke izjave koje objavila Europska služba za vanjsko djelovanje 21. prosinca na dan kada je objavljena presuda suda. To je zajednička izjava visoke predstavnice Europske unije i ministra vanjskih poslova Maroka. E, zapravo obje strane se obvezuju da će krenuti u konkretne pregovore što je ponovljeno 7. veljače kada je zamjenik e, ministra vanjskih poslova Maroka došao u posjet Briselu kako bi se sastao sa visokom predstavnicom. Dakle, to su bili razgovori koji su se nadovezali na ove prethodne i to je omogućilo otvaranje tehničkih pregovora između Europske službe vanjske djelove, djelovanje, e, službi komisije te marokanske strane, a cilj tih e, tehničkih pregovora jest da se ustanovi e, na koji način bismo mogli pronaći rješenje i krenuti prema naprijed, a uzmeću u obzir presudu suda. Ako želimo djelovati u interesu nastavka partnerstva, ako želimo stvoriti pravnu sigurnost za gospodarske subjekte, te doći do situacije koja će pogodovati i stanovništvu Zapadne Sahare i gospodarskim subjektima, moramo u duhu ove presude pronaći pravnu osnovu koja bi omogućila da se e, primjene određene povlastice na proizvode iz zapadne Sahare. Dakle, to je ono što je izostalo u ovoj odluci suda i kako bismo to korigirali, morat ćemo e, pronaći pravnu osnovu koja nam to može omogućiti kako bismo mogli geografski obuhvatiti e, proizvode iz zapadne Sahare u ovaj sporazum a da se pritom ni na koji način ne prejudicira mirovni proces pod okriljem UN-a i e, konačno e, određenje statusa Zapadne Sahare. Dakle, to je ono e, čime se sada bavimo. Dakle, to se posebno odnosi na sporazum u poljoprivredi, a ne na sporazumu o ribarstvu gdje već postoje takve odredbe, dakle riječ je o sporazumu koji se odnosi na poljoprivredne proizvode. Sud je vrlo jasno iznio argumente da ima određena očekivanja kako bi se dakle obuhvatili i ti proizvodi e, iz Zapadne Sahare kako bi se dobila suglasnost lokalnog stanovništva, to je pitanje e, održivosti resursa, kao i činjenica da treba pokazati koje su prednosti takvih mjera e, za stanovništvo u zapadnoj Sahari. E, dakle, to je vrlo teško riješiti. Posebno pitanje suglasnosti, to je vrlo osjetljivo pitanje, vrlo osjetljivo za marokansku stranu no mi smo odlučni u tome da pokušamo doći do rješenja koje neće biti samo pravno sukladno tumačenju koje je dao sud, nego će imati i politički legitimitet za sve dionike, gdje god oni bili, a to uključuje i Europski parlament. Dakle, evo, to je otprilike naš pristup. Mi smo sada već održali jedan krug tehničkih pregovora sa marokanskom stranom. Naime, to ćemo imati ovoga, ovoga mjeseca. Imali smo ovoga mjeseca, dakle 13. veljače, a drugi krug imamo sutra. E, to će biti dakle sutra prvog ožujka u Rabatu. Dakle ovdje je samo riječ o tome da se da pokušamo istražiti situaciju i nakon što e, se u službama komisije ustanovi da postoje neko praktično rješenje, sukladno načelima koje sam već objasnio, mi ćemo izići s tim prijedlogom e, prema vijeću i tada ćemo zatražiti da se i službeno krene u pregovore u skladu sa relevantnim odredbama i člancima ugovora. Hvala gospodine Piket. E, zahvaljujem također i Stefanu e, na pojašnjenjima vezano uz stalište komisije, a koje se tiče ove vrlo osjetljive teme. E, mi se svi nadamo da će sporazum sa Marokom ostati u primjeni u da kako uz poštivanje međunarodnog prava i relevantnih sudskih odluka. Evo, izvoli, ko želiš uzeti riječ. Hvala. Pa zapravo mislim da se na ovo pitanje može gledati iz dvije različite perspektive. S jedne strane, Tome se može pristupiti na jedan pretjeran način. Dakle, možemo početi govoriti o političkim odnosima, o arapskom proljeću, o suzbijanju terorizma, izbjeglicama, o kontekstu Ujedinjenih naroda. Dakle, to se sve skupa može prikazati u jednom vrlo pretjeranom svjetlu. Međutim, možemo tome pristupiti i mnogo trezvenije. O čemu se ovdje zapravo radi? O, ovo ovaj je sastavni dio sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Maroka. Tu imamo čitav popis oznaka zemljopisnog podrijetla koje se odnose na europske proizvode. I mi zapravo tražimo da se na tom popisu priznaju određeni europski proizvodi o čemu se mi zapravo trebamo izjasniti ovdje? Dakle, trebamo se složiti da na tom popisu trebaju biti dagnje iz Galicije, neki drugi proizvodi iz Sardinije. Dakle, o tome se zapravo ovdje radi. Dakle, postavlja se pitanje je li taj popis e, proizvoda iz ribarstva točan i, i li netko od kolega određene primjedbe na to. Mislim da bi to bio jedan e, trezven pristup e, rješavanju ovog problema. Ja sam po prirodi trezven čovjek. Mislim da bi možemo, dakle, u našem mišljenju odboru INTA reći da odbor za ribarstvo nema nikakvih prigovora na onaj dio izvješća koji se tiče oznaka zemljopisnog podrijetla za proizvode iz ribarstva. Moje mišljenje bi se moglo svesti na to. A onda e, ćemo vidjeti kako će oni reagirati u odboru INTA, hoće li oni htjeti u daljnji rad uključiti odbor AFET ili ili nekog drugog. Dakle, mene su isključivo pitali da dam svoje mišljenje o oznakama zemljopisnog podrijetla vezano uz proizvode iz ribarstva. Za sada se nitko još nije žalio na te oznake, e, dakle i na to jesu li neki proizvodi iz ribarstva na popisu ili ne. Prema tome, mi bismo u ovom mišljenju mogli naprosto reći da nemamo nikakvih prigovora vezano uz e, proizvode koji su na popisu i to bi moglo, mogao biti kraj priče a onda bismo sva politička pitanja mogla prepustiti nekome drugome. Ja osobno nisam izvjestitelj za taj dio za taj dio problematike. Dakle, ja u tri minute mogu reći ono što želim. Dakle, vi govorite o e, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla. U redu oznakama zaštićenog zemljopisnog podrijetla. Dakle, e, dakle predstavljat će se mišljenje četvrtog. Amandmani 28.4. Zatim 18. E, ili 19. svibnja na odboru INTA i nadam se da će glasanje na plenarnoj sjednici biti negdje prije ljetne stanke. Hvala kolege. Sada smo ovime završili sastanak. Što se tiče preporuka koordinatora koje su usvojene jutros, e, bit će vam prosljeđene, e, dakle u pisanom obliku. E, imali nekih komentara, čini mi se da nema, jutro smo dosta intenzivno radili. E, mislim da su sada već svi iscrpljeni, iscrpili smo i sve točke dnevnog reda. Sljedeći sastanak će se održati 22. ožujka od 9 do 12.30 i poslije podne i 23 ožujka ujutro. E, zahvaljujem svima, posebno zahvaljujem prevoditeljima i želim svima ugodan dan.